E, gospodin Claude Rola. Izvolite. Možete? Monsieur Rola Claude. Gospodin Roland. La directive concernant le détachement des Direktiva o upućivanju radnika je jedno od najosjetljivijih tema danas i za zaposlenike i za poslodavce i to posebice u sektoru građevine te u sektoru cestovnog prijevoza. Svaki dan poslodavci i građani mi postavljaju pitanja o tome. Socijalni dumping je pošast koja vodi do odbacivanja europskog projekta. I to je nešto protiv čega se moramo boriti. ova direktiva mora e, ispraviti neke greške, ali jako je važno je vrlo brzo provesti, to jest implementirati u nacionalno zakonodavstvo. Direktiva mora biti o, ambiciozna kako bi se stalo na kraj e, nepravednom nepravednoj konkurenciji i e, zlostavljanju te iskorištavanju zaposlenika. Moramo iskoristiti znanje i iskustvo naših socijalnih partnera u provedbi te direktive, te moramo pronaći e, načine kako da to uspješno učinimo. Hvala vam. Zahvaljujem. E, gospodin Čava Molnar, minuta. Elnök asszony, egy szörnyű szeretnék kezdeni. Gospođo predsjedavajuća, moram početi sa jednim strašnim citatom. Mikrofon, oprostite. Is it okay? Well, speak, please. Okay. So, egy szeretnék kezdeni. Nem akarunk... Htio bih započeti s jednim citatom. Ne želimo ljude sa različitim kulturnim osobinama i e, obilježjima. Daću vam primjer Mađarske. Ova strašna presuda nije došla od strane ekstremnih e, političara, već od strane e, Viktora Orbana koji je jučer bio u Parizu. Riječ je o e, rasističkoj i strašnoj izjavi vrijeđa i francuske građane, a i spomen na poginule. Naš premijer smatra da su useljenici e, izvor svakog zla. Još je jednom pokazao da nema mjesta za njega među europskim čelnicima. Bio sam ja u Parizu i vidio sam da tamo nije bilo riječ o isključivanju bilo koga, već da su glavna tema bile europske ideje i europske vrijednosti. I to moramo jasno reći i ovdje u Europskom parlamentu. E, premijer Orban nije govorio u ime Mađara. Mi nismo takvi, mi još uvijek vjerujemo u libehte egalite fraternité. Gospodin Čambanski, jedna minuta. Ja, Anhan Čambanski. Žajma, gospodin predsjedatelstva, uvaženi kolegi, na fona na sabitjeta od Pariž, v kojito se vidja i se sluči... Kolege, gospodin predsjednice, šokiran sam ovim događajima iz Pariza. Ovo je bio jasan napad na europske vrijednosti i zabrinut sam što će se dogoditi sa tisućama e, nezakonitih izbjeglica koje dolaze na europski teritorij. Te osobe mogu otići i u Bugarsku. Ovi e, nedavni događaj pokazuju da moramo revidirati naš e, sustav. Moramo uzeti u obzir vrijednosti poput solidarnosti Bugarska ne može dozvoliti ulazak e, tisućama izbjeglica na svoj teritorij, pogotovo ne onima koji nisu dobili status izbjeglice. Potrebna nam je zajednička sigurnosna politika i praksa koja će nam osigurati e, i sigurnost naših građana i zaštitu naših vrijednosti. Hvala vam. U Venezueli se događa politički progon, cenzura interneta i cenzura medija. Dolazi do mučenja, ubojstva i e, progona oporbe. To nije mišljenje, to je stvarnost. Stvarnost koju dokazuju činjenice. Zemlje poput e, Belgije su priznali da postoji e, progon političara, oporbenih političara brojni su zatvoreni i to nezakonito. Ovaj parlament je e, osudio takvu situaciju, no još uvijek me brine da je 109 zastupnika odbilo potvrditi osuditi takvo ponašanje. 75% e, zastupnika osuđuje e, ovo što se događa, a i ne samo to, već će učiniti sve što mora kako bi vlada u Venezueli poštovala prava svojih građana. Na isti način kao što se pokazuju slike osoba koje su navodno ispričavam se ovo je za Rosu Orozko i Alda Morena ovo je za vas i žao mi je i obećajem da ćemo učiniti sve što možemo kako bismo ovaj problem riješili. A sada sljedeći je gospodin Neoklis Ilikiotis. Hvala. Dragi kolege, 6. siječnja Turska je objavila novi Naftex, objavu želi istraživati se izmič u situaciju oko Cipra potrebno je održavati govore kako bi se riješilo pitanje Cipra. Europska unija ništa ne poduzima po tom pitanju. Trebamo učiniti više da bi Turska prihvatila e, naš poziv da napusti isključivu gospodarsku e, zonu u Cipru. Turska mora prestati e, kršiti naša prava i prava europskih e, poduzeća kojima smo dali licence da rade u tom području. E, Turska mora odmah povući svoju Naftex obavijest. Sljedeći govornik gospodin Sebastian queridos 15 siječnja prošle godine Europska agencija za lijeka dala odlične e, vijesti o liječenju hepatitisa C. Novi lijekovi su bili učinkoviti u 90% slučajeva, prošli su kontroli i bili odobreni. No za pacijente E, nažalost to nije bila vijest ista u Španjolskoj. Zato što je vlada ograničila upotrebu tih lijekova na 6 do 7 tisuća slučajeva, a 30 tisuća pacijenata ga treba. 12 osoba umire svaki dan, morali su se... morali su biti hospitalizirani u Madridu i čekaju u bolnicama u Madridu. I zapravo španjolska vlada spašava banke, ali ne spašava svoje građane izgleda da je ipak prihod i zarada važniji od života građana. Iako Evropska unija to podržava dokle građani umiru, e, bojim se da će građani izgubiti e, povjerenje. Hvala, sad je sljedeći gospodin Timegre. Uh, Kažu nam da moramo ostati u Europskoj uniji zbog e, zapošljavanja. To recite e, ljudima koji su izgubili posao, njih 220 kada se e, u mojoj izbornoj jedinici zatvorila elektrana. Sve je to učinjeno dok je Ed Miliband bio zadužen za klimatske promjene i energetiku. Trebamo pitati Eda Milibanda i njegove ljude zašto nisu učinili ništa da se ne zatvore ta radna mjesta. Zbog vas su izgubljena radna mjesta u mojoj izbornoj jedinici i u mojoj državi. Zaboravili ste na zajednice kao što je Tilbury, e, e, vi ćete e, biti ocijenjeni prema svojim dijelima. Hvala. Gospodin Zoltan Balco. Zahvaljujem izgradnja e, južnog toka ponudila bi alternativni izvor e, dobave plina za Europu međutim e, liberalni i, nepravični nepravična pravila o natjecanju Europske unije to sprječavaju nije problem dovoditi plin samo do Njemačke tim plinovodom upravitelj poslova SAD-a u Mađarskoj tvrdi e, da bi taj plinovod ugrozio sigurnost e, snabdijevanja Europske unije, ali on to očito kaže jer mu to nije u interesu. Europska unija se mora odlučiti čijim interesima služi u e, globalnoj borbi za moć. Hoće li Europska unija biti saveznik SAD-a ili će služiti interesu svojih građana?

Danke, Frau. Danke, Hvala, Petir. Gospodin Pospišil, izvolite. chci informovat e, kolegi o tom... Zahvaljujem. Želim informirati kolege o tome da kod nas u Češkoj e, je uvedena novela zakona o javnoj nabavi i e, da se da je stupila na snagu čime se smjernica o e, javnoj nabavi e, prenosi e, u nacionalno zakonodavstvo. Ako možemo na europskoj razini u se dogovoriti o principima javne nabave i podopirati poduzetnike, onda bi sve zemlje članice E, koje se žele natjecati za neki e, posao mogu to na teritoriju cjelokupne Europe i e, ako približavamo zakonodavstva onda i manja i srednja poduzeća također će imati bolje konkurentnost, mogućnosti za konkurentnost i stvarati nova radna mjesta. Mi podopiremo ovu direktivu i također e, možda želimo i njezino daljnje proširenje. E, hvala, gospođo Katrin Stiller. Thank you, eh, madam. Hvala želim govoriti o užasnom zločinu trgovanja ljudima, osobito djecom. E, to je e, kriminalna industrija koja najviše raste e, u svijetu. U svijetu se trguje sa 1,2 milijuna ljudi godišnje, a 20 do 35 milijuna ljudi je zarobljeno to je kao cijelo stanovništvo Poljske. E, želim podržati kampanju e, koja se bori protiv otimanja djece. E, riječ je o najranjivijoj djeci koju treba obrazovati i dati im vještine koje će ih izvući iz siromaštva i na taj način spasiti od trgovanja djecom i ljudima. Svakih 30 sekundi trguje se djetetom mi moramo zajedno raditi da se borimo protiv tog užasnog zločina i zaštititi djecu u cijelom svijetu. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodin Alfred Sand. Thank Zahvaljujem. E, posljednjih godina izradili smo snažnu e, strukturu sigurnosti za eurozoni e, koja e, djeluje kroz niz instrumenata čime se prati gospodarska i financijska snaga država članica što daje dojam da su stvari pod kontrolom ali zašto se brinemo za stvari kao što su izbori u Grčkoj europrojekt je politički projekt. Upravo zbog toga je postao suviše važan da bi propao. Tomu ostaje glavna snaga. E, to je velika meka snaga koju ima Europska unija. E, od samog početka eurozona nije bila optimalna monetarna zona, e, nije imala strukture koje bi je održale čvrstom, a gospodarske divergencije su se tijekom godina povećale. Tehnički pozitiv izama da se nadzire ta situacija pretvara se u politički fetišizam koji bi mogao potkopati meku snagu Unije. E, smjernice e, eurozone su zastarjele i treba ih ažurirati. Gospodin Gospođo predsjednice, govorim o jednom e, događaju iz svog ureda u Briselu koji mislim da mnogi dijele sa mnom. E, zapravo e, sam odjednom dok sam radio mi se ugasilo svjetlo, skočim i krenem upaliti svjetlo i padnem e, preko izvučene ladice, odjednom mi se upali svjetlo i nakon pola sata ponovi se cijela stvar. I onda shvatim i zapravo imam ja i u uredu e, instaliran nevidljivi e, detektor kretanja koji gasi svjetlo ako neko nije ugasio svjetlo. Ne znam E, hoće li to uštediti nam nešto struje, ali svakako to će nam pomoći da ne znam e, skačemo i e, dok radimo mašemo rukama da pokažemo da smo živi i da radimo. Ne znamo, možda je to namjerno kako bismo se na veće bavili sportom u uredu, ali onda recimo možda da se onda ovaj ritam skrati sa pola sata na 15 minuta ili kraće kako bi se više još egzercirali tijekom večeri. Hvala.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 akt koji който бе заклеймен Obzirom da smo još uvijek svi u šoku nakon terorističkih napada u Francuskoj, a napad je optužio e, predsjednik liberalne stranke e, koji je naglasio raznolikost. U e, svjetlu toga govorit ću o jednom e, činu netolerancije koji se dogodio u Bugarskoj. Ja sam o tome već govorio u studenom. Izborno povjerenstvo je reklo e, da je došlo do povrede u mojoj zemlji jer sam koristio riječi svog materinjeg jezika ravnopravno s bugarskim jezikom. E, time sam prekršio, e, odnosno ovo je kršenje članka 10 e, i 9 okvirne konvencije o zaštiti manjina i, povreda povelje o temeljnim pravima Europske unije. Ja ovo govorim jer volim svoju zemlju i želim da ona primjenjuje primjenjuje europske vrijednosti. Hvala. Sljedeći gospodin McCarthy. Hvala. Da bi se e, ljudi u Irskoj prisilili da plate za 43% europske bankarske krize uvedeni su novi porezi i nameti koji su doveli brojne obitelji do siromaštva. E, to je nepravično, namjerno su disproporcionalni, nacionalno ciljani oni koji manje zarađuju e, irskom narodu je dosta e, deseci e, tisuća iraca se zajedno zajedno ustalo protiv toga ako se uvede novi porez mnoge obitelji će upasti u siromaštvo Irska vlada je sada uvela e, privremene e, gornje granice što dokazuje da nije riječ o štednji vode već je to još jedan napad na irske obitelji. Dakle, porez na vodu moramo e, pobijediti i želimo da se ukinu mjere štednje. Gospođa Karima Deli. Chers collègues, hier à Paris et Dragi kolege, jučer u Parizu, u cijeloj Europi i svijetu, milijuni ljudi su rekli mi se ne bojimo. Mi branimo svoje vrijednosti protiv napada na slobodu govora na našu mirnu koegzistenciju. Rekli smo da želimo ostati zajedno. Jučer smo nakon straha doživjeli jedinstvo u raznolikosti i želju da surađujemo. Izgradimo Europu zajedno, uključivu Europu, gdje svatko ima svoje mjesto gdje niko nije ugrožen zato što je novinar zato što je židov zato što je musliman useljenik ili policajac neki se ljudi boje eh, da će to oslabiti sigurnost ali mi moramo jasno i glasno reći da smo svi zajedno i da se ne smijemo bojati svi su nam potrebni kako bismo izgradili budućnost e, naših društava htjeli su nas pokopati htjeli su pokopati e, sjeme demokracije hvala Sljedeća gospođa Moj. Uvažena predsjednice, danas vam želim govoriti o opasnosti koja prijeti jednom malom otoku u središtu sredozemlja koja je bogata florom i faunom. To je Sardinija. Vrlo brzo bi se moglo dogoditi da e, Sardinija bude puna radioaktivnog otpada. Nakon nametnutih vojnih baza i e, olova i uranija, sada bi se još, sada bi zdravlju građana mogao štetiti još i radioaktivni otpad. Naša vlada ima e, zadatak uskladištiti taj otpad i bilo bi vrijeme da netko, pogotovo Europe, donese odgovarajuće mjere i da se spriječi da se da ovaj prekrasan otok postane skladište najopasnijeg otpada na svijetu. Zbog toga tražimo od komisije da prati i da intervenira prije nego što bude prekasno. Danke. Der nächste Redner ist Herr Lampros von Tulis. Gospodin von Tulis. Hvala. Dragi kolege, Europa se nalazi u situaciji nasilja. Želim vjerovati da svi osuđujemo nasilje i terorizam, ali nažalost u Grčkoj tome nije tako. Otkad smo mi izabrani zastupnici u parlamentu e, stranke Zlatna Zora doživljavaju prijetnje. Zatražili smo zaštitu 24. prosinca nepoznate osobe su pošpricale e, bojom naše urede i ispisali e, prijeteće poruke. Policija je to samo primila na znanje. Na staru godinu bačena je bomba e, u naš ured koji je oštećen ali i mediji i druge stranke u našoj državi šutjeli su želimo podršku europskog parlamenta da grčka vlada napokon postavi stražu pred naš ured kako bismo mogli raditi u miru već dva člana naše stranke ubijeni su u terorističkom napadu e, u studenom 2000 2013. godine. Nadam se da su to bile zadnje žrtve. Hvala. Sada gospodin Jorgos Kyrcos. Hvala gospodine predsjedatelju. E, Grčka će imati izbore 25. siječnja što znači da su određeni međunarodni mediji opet počeli govoriti o mogućem izlasku Grčke iz eurozone. E, čuli smo čak da je vjerojatnost da se to dogodi 25%. Ako mi Grci i Evropljani e, ostanemo e, čvrsti, sve će biti u redu. Što moramo sada učiniti? Ponajprije trebamo se pridržavati onoga što smo dogovorili a kao drugo e, moramo restrukturirati naš dug kako bi naše gospodarstvo moglo rasti ako budemo radili brzo i učinkovito moći ćemo izbjeći negativne učinke na naše gospodarstvo hvala gospodin Kurces Oprostite što smo vam e, skratili vrijeme e, jer je krivo bilo namješten sat. A sljedeći e, govornik je gospodin Daniel Buda koji nije ovdje. Gospođa Tunun Hohenstein, izvolite. Pani przewodnicząca, znana je pani wrażliwość na prawa człowieka. Nie może tak być. Hvala. Sigurno ste svi upoznati sa situacijom u nekim državama članicama gdje se vlade brinu za ljudska prava, ali neke druge države vraćaju neke ljude u njihovu zemlju podrijetla. Želim govoriti o gospodinu Murat Beku Katebajevu koji je dobio azil u Poljskoj a sada ga se može iz Španjolske vratiti u njegovu zemlju podrijetla. Apeliram na vas da

Hvala vam, gospođo predsjednice. Europa koja je govorila u Parizu mora biti dosljedna i preuzeti obveze kako bi obranila demokratske vrijednosti i slobodu izražavanja, kako bi pomogla svim državama koje su žrtva ekstremizama. Nemojmo ostaviti Afriku samom. Prije nekoliko tjedana doktoru Mukwegeju dodijeljena nagrada Saharov, a prije nekoliko dana računi njegove bolnice su zamrznuti. Europa mora poslati snažnu poruku poruku protiv kršenja ljudskih prava što se u ovom slučaju događa u Demokratskoj Republici Kongo. Europa koja je govorila u Parizu ne smije ostaviti samu Nigeriju koja je žrtva terorističke skupine Boko Haram i drago mi je da je parlament donio odluku da će govoriti o toj temi. Još napada, još mrtvih i nedavno je napadnuto i selo u Kamerunu i tu također moramo reagirati. No, postoji i nada. Prije nekoliko dana jedna djevojčica se suprotstavila e, svojim otmičarima i odbila se raznijeti. I ona se sama e, predala vlastima i pobunila se. Europa mora pomoći i voditi međunarodne e, snage. Zahvaljujem. gospod izvolite. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, želim e, izraziti svoje duboko poštovanje e, novinarima i karikaturistima koji su za svoju e, službu u našem liberalnom društvu platili cijenu životom kao i, policajcima koji su izgubili život u službi u svojoj državi i drugim žrtvama koje ovi teroristi toliko mrze moje sud, suosjećanje ide prijateljima i rodbini e, žrtava. Ali brinem se za ovu Europu koja se sada e, time više bavi prebacivanjem krivnje zbog ovog neshvatljivog zločina nego e, e, da se bori protiv ove male zatvorene manjine i odlučno postupi protiv njih. Jer čini se da E, su njima e, zajedničke vrijednosti se nekako izmakle kontroli, pa onda e, radije raspravljaju o tome koje su to vrijednosti. Nama je potrebna rasprava i osiguranje naših temeljnih vrijednosti koje će osigurati da će naša društva biti snažna i snažno stajati protiv ovakvih terorista. Hvala gospodine predsjed, gospođa Angelika Mlinar, izvolite. Danke, Frau Präsidentin. Hvala. Nakon e, tragičnih događaja u Parizu e, osjećamo tugu, ali i strah. Naime, strah što ne znamo koje će posljedice ovi događaji sljedeći, proteklih tjedana imati po, po naše živote. Još jednom nam je jasno pred očima da su e, sloboda i demokracija vrijednosti koje treba braniti, a u slobodnoj državi vrijednost je nešto za što se vrijedi svim snagama založiti iz svih smjerova jer liberalna demokracija je jedna vrlo nježna biljka koju treba braniti e, i na ponovno uvođenje e, smrtne kazne ili e, postroženje politike imigracije nisu koje dolaze iz nekih krajeva nisu E, rješenje za ovo nego prijetnja slobodnom društvu u kojem živimo. Nama treba više demokracije, više slobode govora i više pravne države i to pravnim i to osigurati odgovarajućim sredstvima. Hvala gospođo Mlinar, e, gospodin Buda. Izvolite. E, e, želim uputiti na jednu situaciju koja je nemoguća u Rumunjskoj. Naime, mi se ovdje e, smatramo drug, građanima drugog reda jer šengenski, pristup Schengenu odgođen je za Rumunjsku i sada sve naše granice odgovaraju tehničkim uvjetima, a to i dalje nije slučaj. Rumunjska je sigurna zemlja, zemlja koja osigurava stabilitet u regiji kao i Europskoj uniji, a pristup šengenskom prostoru bez obrazloženja nam je e, e, i dalje e, nije omogućen, što je neozbiljno od strane Europe i to utječe na konkurentnost europskih, naših tvrtki i naših državljana E, stoga Rumunjska još jednom mora biti e, jednako, mora imati e, mogućnost da se prema njoj jednako postupa kao sa drugim zemljama članicama Europske unije i to u smislu pristupa šengenskom prostoru. Gospodin izvolite. Predsjednica, u 2011. Europska rimska strategija je usvojena i proizvedno je niz dokumenata od tada, ali od tada se situacija nije promijenila. Danas u Europi i u Europskoj zajednici e, u Europskoj uniji e, zajednice Roma što se tiče stanovanja, kulture i tako dalje i dalje su pod diskriminacijom. I nemam neki dojam e, da usprkos tome Europska komisija ili Europski parlament e, doista razmatraju situaciju onako kako bi ju trebali razmatrati. Ne znam doista tko je odgovoran za pitanja Roma u Europskoj komisiji. A mi govorimo o europskim građanima ovdje kao i vi, e, predsjednice ili ja. Stoga se sada obraćam Europskom parlamentu i Europskoj komisiji kako e, bih zamolio da se pitanjem Roma bavi na učinkovitiji način. Hvala, gospodine Nidemüller, e, gospođa Beatrix von Stoff. Zahvaljujem, e, predsjednicu, uvaženoj kolege. Političani su jedni koji se bave politikom. Naime, sada smo čuli jednu novu riječ kao Grexit izlaze Grčke, e, što je nešto e, što e, o čemu se raspravlja posebice u Njemačkoj gdje njemački građani trebaju odobriti treći paket za spašavanje Grčke, a i a također i građani u Grčkoj, a mislim da je ovo nedemokratski e, e, ovako se uplitati. Naime, euro e, ne funkcionira možda, ali izgleda da će nas koštati i demokracije, jer zapravo nije valuta srce Europe, nego demokracija i nju treba štititi. Hvala. Sljedeći govornik, Kristijan Silvio Bužoj. Zahvaljujem. napad na redakciju tjednika Charlie i sve žrtve koje su poginule, taj čin šokirao i Francusku, Europu i cijeli svijet. Jučerašnji marš je pokazao da se Francuzi i europski građani neće dati prestrašuti, da su i dalje za toleranciju te za obranu prava. Moramo biti ujedinjeni protiv e, terorizma i za vjerovsku toleranciju i moramo biti snažni e, boriti se protiv terorizma i osmisliti učinkovitiju strategiju kako bismo iskorijenili uzroke ovih procesa. Moramo svu našu podršku poslati e, žrtvama, kolegama, prijateljima žrtava. Je suis Danke. Hvala. Gospodin e, Baje, izvolite. Zahvaljujem. E, e, predsjednik Europske središnje banke govorio o tome da postoji rizik deflacije u Europskoj uniji zbog pada zapašljenja potrošnje i zapravo možda će pale su i cijene plina i e, nafte, međutim hoće li to biti moguće, e, hoće li to, iako će povećati kupovnu moć, e, moći obraniti nas od deflacije i e, vidjeli smo neke male korake prema oporavku europskog gospodarstva kao što najavio predsjednik komisije, ali moramo ići i dalje danas i to na dva važna načina. Moramo neutralizirati E, neproduktivni javni dug e, drugačijim obračunom javnog deficita i drugo investitori moraju imati veću ulogu u europskom oporavku, posebice u borbi protiv deflacije. E, vidjeli smo i ograničenja privatnih investicija, sada imamo, trebamo imati bolju investicijsku politiku kako bismo E, izašli iz ove situacije. Hvala gospodine Baje. E, Aguilera Garcia, izvolite. Hvala vam predsjednica. Ja želim osuditi situacije obitelji žrtava frankizma u Španjolskoj. Riječ je o načelu e, koje je sadržano u Konvenciji Ujedinjenih naroda. treba očuvati sjećanje i nasljeđe. I to se posebice odnosi na e, bolna sjećanja obitelji žrtava frankizma u Španjolski koji još uvijek nisu uspjeli niti pokopati svoje najmilije zbog toga što žrtve nisu identificirane u brojnim masovnim grobnicama koje još uvijek nisu istražene. E, usvojen je zakon, no zakon je trenutačno paraliziran od strane Narodne stranke. Moramo pomoći žrtvama frankizma i naša će vlada e, u mojoj regiji Andaluziji uskoro odobriti novi zakon. Nacionalni zakon nema zapravo dobar sadržaj i e, ne nudi se nikakva naknada niti odšteta žrtvama frankizma. Stoga pred ovim domom želim osuditi takvo postupanje španjolske vlade. Zahvaljujem. E, ovime smo zatvorili i iscrpili popis e, svih govornika. sljedeće nastavak sjednice je sutra ujutro od 9 e, ujutro. A raspored možete vidjeti na stranicama Europskog parlamenta i ovime zatvaram današnji